Good morning, ladies and gentlemen. Dobro jutro, dame i gospodo. Lijepo vas molim da zauzmete mjesta. Tako da možemo započeti sa sastankom odbora za regionalni razvoj. Danas e, imamo mnogo toga na dnevnom redu. Već kasnimo 10 minuta s radom, pa mislim da možemo započeti. Krećemo sa osvajanjem dnevnog reda. Slažete li se da usvojimo prijedlog dnevnog reda? Imali prigovora? Izvolite. Nemam prigovora, ali mislim da je neobično da nam podpredsjednika Tajnen dolazi nakon glasovanja. Hvala lijepo. Prihvaćam primjedbu. Mi smo pozvali gospodina Katajnena na sastanak u veljači. Nažalost nije bio mogućnosti nazočiti tom sastanku, tako da dolazi danas na sastanak. Nažalost već smo imali zakazano glasovanje prije razmjene mišljenja s njim i sa potpredsjednikom Europske investicijske banke. U svakom slučaju mislim da će ova razmjena mišljenja biti vrlo zanimljiva i korisna, čak i nakon što održimo glasovanje imali daljnjih primjedbi ili prigovora vezano uz dnevni red. Ako to nije slučaj, onda predlažem da usvojimo prijedlog dnevnog reda. Druga točka dnevnog reda je odobrenje zapisnika sa sjednice održane 26. veljače. To ste dobili u materijalima za pripremu sastanka. Predlažem da kao i obično, ukoliko nema primjedbi tijekom sastanka, usvojimo zapisnik. Slažete li se s time? Da, u redu, hvala. Treća točka dnevnog reda, priopćenja predsjednice. Imam samo tri najave. Jedna je tehničke prirode, dvije su tehničke prirode, a treća je informativne prirode. Kao prvo želim vas podsjetiti da očekujemo da ćemo imati glasovanje od 10 sati. Lijepo vas molim da se pobrinete da imate sa sobom kartice za glasovanje. Vjerujem da ćemo morati koristiti elektronički sustav za glasovanje kako bismo mogli provjeriti neke glasove. Zatim, e, moje drugo priopćenje se tiče sastanaka u četvrtak poslje podne. Nažalost, ove godine imamo velik broj sastanaka u četvrtak. Moram vam iskreno reći da sam kod predlaganja termina za sastanke očekivala da ćete vi reagirati. Međutim, nije bilo nikakve reakcije s vaše strane i upravo zato imamo sastanke zakazane četvrtkom. Nakon ovoga imamo još tri sastanka u četvrtak, e, u rujnu, listopadu i studenom. U svakom slučaju to su sastanci odbora za regionalni razvoj. Ne možemo ne imati sastanke četvrtkom poslijepodne. Moramo završiti s dnevnim redom. Tako da vas lijepo molim da se sukladno tome da, da, da dogovorite svoje putne aranžmane. A ja mogu samo reći da ćemo mi nastojati e, izići u susret kod e, kod rasporeda rada, tako da će se u poslijepodnevnom dijelu predstavljati izvješća. Znam da su poslijepodnevni termini nešto kompliciraniji za vas. Već smo pokušali e, promijeniti dnevni red u posljednjem trenutku, nismo imali uspjeha s time, dakle pokušat ćemo se pobrinuti da svi klubovi zastupnika budu prisutni i ujutro i poslijepodne na sastancima. I na kraju, nastavno na ovo što sam sada rekla, sljedeće će godine tajništvo zatražiti da središnja služba e, da bolje termine za naše sastanke. Neki odbori nemaju tako velik broj sastanaka četvrtkom. Da ćemo sve od sebe da to učinimo. Izvolite gospođa Kreo. Hvala lijepa. Ja sam mislila da nisam naime primijetila da imamo tako često sastanke četvrtkom. Možda bi bilo bolje da sljedeći put saznamo ranije, dakako da bismo mi prosvjedovali da smo znali. Rad parlamenta i odbora je svakako vrlo važan, no isto tako je važno da možemo biti prisutni u svojim izbornim jedinicama i obično dobijemo samo petak i subotu za rad u izbornim jedinicama. Vrlo je teško stići kući u 7 sati navečer u četvrtak. E, neki ljudi putuju samo do nizozemske, francuske ili njemačke, no nakon 19 sati teško je doći do španjolske, ako govorimo o četvrtku navečer. E, htjela bih zamoliti da ako netko bude imenovan za izvjestitelja da onda bude netko imenovan za izvjestitelja sjene ili da bude neki zamjenik. Ako se vodi rasprava u tako zahtjevnom terminu, onda bi trebalo biti moguće da klub zastupnika pošalje zamjenika ukoliko izvjestitelj nije u mogućnosti biti nazočan. Hvala, shvaćam eh, vašu primjedbu. Imali smo iskustva s prethodnih sastanaka. Dakle, što se tiče sastanaka četvrtkom poslje podne, možda, možda bi bilo dobro da imamo veću fleksibilnost i da prihvaćamo i zamjenike izvjestitelja. E, hvala na komentaru, shvatila sam što ste htjeli reći. Moram e, isto tako priznati da je vrlo teško organizirati putovanje u Bugarsku odavde, tako da ja moram putovati u petak ujutro, što znači da gubim cijeli petak, no takva je situacija s obzirom na termine koje imamo za sastanke. Mi moramo naprosto to prihvatiti i planirati svoje vrijeme i putne aranžmane sukladno tome. Možda možemo pokušati pronaći zamjenike za neke sastanke i možemo biti fleksibilniji na način da se pobrinemo da ispunimo svoje zadaće e, u odboru za regionalni razvoj. Dakle, da ćemo sve od sebe da to da osiguramo bolje uvjete sljedeće godine. I moje treća najava, e, ja sam ja ću biti e, predsjedateljica e, izaslanstva ređija za put u Nizozemsku. To je naš prvo službeno putovanje u ovom parlamentarnom sazivu. Ostali članovi su Guifrida Omarže, gospodin Novakov, gospođa Rodriguez i gospođa Piraki. E, s nama su bili gospodin Van Nistelrooy, i htjela bih mu ovom prilikom posebno zahvaliti na doprinosu koji je njegov ured dao programu i dakle, odnosno u organizaciji programa, posjeta i slično. I htjela bih reći da smo uistinu impresionirani e, da su sastanci bili vrlo vrlo kvalitetni i također smo bili vrlo lijepo primljeni, sastanci su bili vrlo zanimljivi. Mislim da je ovo jedan od dobrih primjera kako regionalna politika i učinak Fonda za regionalni razvoj može osigurati e, rast i nova radna mjesta kako može također potaknuti razvoj na lokalnoj razini i e, pružiti potporu malim i srednjim poduzećima. Vrlo važan dio naše, našeg službenog puta e, bilo je i e, bila je suradnja sa vladom, lokalnim vlastima, zatim poduzetnicima te znanstvenim istraživačkim ustanovama. Mislim da to jamči kvalitetan e, razvoj projekata. Isto, isto tako, dakle, želim još jedanput zahvaliti gospodinu Van Nistelrooju na tome. Zahvaljujem i svim kolegama koji su sudjelovali u radu izaslanstva. Mi ćemo sa zadovoljstvom zahvaliti svim domaćinima, svima koji su sudjelovali, dakle tvrtkama i organizacijama s kojima smo se susreli tijekom ovog putovanja u Nizozemsku. Dakle, ovo prvo službeno putovanje bilo je vrlo uspješno. Razgovarat ćemo o daljnjim putovanjima tijekom ove godine kasnije. Hvala lijepa još jedan put. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je razmjena mišljenja o kohezijskoj politici i reviziji strategije Europa 2020. Izvješće će predstaviti kolega Ruas koji je ovdje, imamo izvjestitelje iz Sjene i imamo predstavnike iz Europske komisije, mm, gospodin Marcel Haag i gospođa Almene Demlans iz glavnog tajništva te John Walsh iz glavne uprave za regionalni razvoj. Nadam se da sam sve točno rekla. Dakle, krećemo s razminom mišljenja. Gospodin Ruos, imate riječ. Uvaženi kolege, dopustite mi da samo iznesem neke uvodne komentare. E ja sam 24 godine bio gradonačelnik jednog grada u Portugalu i također sam bio predsjednik udruge gradonačelnika, zapravo tu sam dužnost obnašao posljednjih nekoliko godina i zato smatram da i ovdje imam velik broj zadaća u parlamentu i e, drago mi je što sam izvjestitelj na ovu temu u trenutku kada e, revidiramo strategiju Europa 2020. Htio bih da na ovoj prvoj razmjeni mišljenja o izvješću kažem da je ovo izvješće na vlastitu inicijativu. Želim također istaknuti da sam e, da sam vam na raspolaganju i bit ću na raspolaganju sljedećih nekoliko tjedana ako smatrate da je potrebno imati i neslužbene sastanke, bilo u bilateralnom formatu ili nekom drugom formatu. Htio bih također naglasiti da je moj cilj da izradim ovo izvješće na vlastitu inicijativu na temu kohezijske politike i E, srednjoročne revizije strategije Europa 2020. Smatram da je ovo vrlo značajna prilika i nadam se da će ova politika dovesti do veće razine kohezije u Evropskoj uniji, da će Evropska unija na taj način biti jednakija i snažnija. Htio bih nešto reći o samom sadržaju i kontekstu u kojem je nastalo ovo izvješće. Vjerojatno vam je poznato da su vijeće i komisija već objavili E, neke dokumente na svojim <clears throat> web stranicama, prema tome počeo je rad na srednjoročnoj reviziji strategije Europa 2020. U prvoj polovici ove godine bit će iznesen prijedlog za reviziju. E, isto tako gospodarski i socijalni odbor i upravljački odbor već su izradili dva dokumenta Imamo jednu studiju gospodarskog i socijalnog odbora. Petog ožujka prošle godine komisija je pokrenula javne konzultacije e, na temu revizije strategije Europe 2020. a rezultati su objavljeni ovog mjeseca. Trećeg eh, ožujka je objavljeno priopćenje gdje je rečeno da će biti iznesen prijedlog za reviziju strategije do kraja ove godine sukladno radnom programu komisije za 2015. godine. Podpredsjednik eh, komisije Kajtajnen je u veljači istaknuo da ako do toga ne dođe u prvoj polovici godine zbog nekih drugih prioriteta, eh, da će se to dogoditi kasnije. E, sada je došao trenutak da se i u parlamentu pokrene rasprava na ovu temu u odboru za, razvoj, e, za regionalni razvoj i u tom e, kontekstu bih htio iznijeti pet ključnih točaka o kojima bih želio da se povede rasprava. Možete iznijeti svoje komentare i svoje sugestije. Prije svega smatram da je od ključne važnosti naglasiti ulogu kohezijske politike kada je riječ o postizanju ciljeva strategije Europa 2020. godine. Zatim e, Europski fond za strateška ulaganja koji je sastavni dio Junkerovog investicijskog plana treba služiti kao dopuna kohezijskoj politici i europskim strukturnim fondovima. Treće, e, strategija Europa 2020. treba se provoditi na temelju načela višerazinskog upravljanja i treba imati e, treba se temeljiti na načelu partnerstva. Moramo imati mješoviti pristup, to je ono što trebamo promicati, dakle treba nam pristup od ozgo prema dole i od prema gore. Dakle, istovremeno nam trebaju oba pristupa Također moramo imati više razinsko upravljanje, kao što sam već rekao, u državama članicama na nacionalnoj razini, a da bismo smanjili probleme e, kada je riječ o e, administrativnim e, opterećenjima na lokalnoj i regionalnoj razini, smatram da je ključno promicati načelo administrativnog pojednostavljivanja, ali isto tako i cilj broj 9, a to je jačanje upravne sposobnosti u regijama. Zatim, e, smatram da bismo morali imati teritorijalni pristup strategije Europa 2020. Trebaju nam teritorijalni ciljevi koji bi bili relevantni za svaku pojedinu regiju, e, imajući u vidu ciljeve i resurse na regionalnoj razini. E, isto tako nam e, trebaju kvalitativne analize i kvalitativne ocjene koje bi pomogle u provedbi. Različite regije imaju različita iskustva, situacija je drugačija na terenu i svaka od njih ima svoje specifičnosti i resurse. U tom kontekstu želim naglasiti da ova mjera, osim što se temelji na načelu više razinskog upravljanja, treba treba unaprijediti osjećaj vlasništva nad strategijom Europa 2020. na lokalnoj i regionalnoj razini. Dakle, uključivanjem, izravnim uključivanjem oni se mogu također uključiti i dati doprinos provedbi ciljeva i strategije Europa 2020. S obzirom na ograničene vremenske rokove i na odgodu u strukturnim fondovima, smatram da bi rasprava o budućim strukturnim fondovima i dugoročnoj strategiji Europske unije e, trebala biti nakon nakon sljedećeg proračunskog razdoblja. Dakle, moramo razgovarati o e, tome što će se dogoditi nakon ovog financijskog razdoblja 2014. do 2020. i također trebamo omogućiti da se sve razine uključe u taj rad što prije. E, tada ćemo imati novi saziv parlamenta i novu komisiju i ne samo da ćemo morati analizirati tu strategiju, nego ćemo do tada već morati imati novu strategiju i novi višegodišnji financijski okvir za razdoblje nakon 2019. godine. Želim vas podsjetiti na vremenske rokove e, za e, za ovo. 17.6. ćemo imati drugu razmjenu mišljenja, tada ćemo razmotriti nacrt izvješća, zatim ćemo u sedmom mjesecu imati E, rok za predlaganje amandmana. 17. rujna ćemo održati glasovanje u odboru ređi. I sada ću vrlo rado čuti vaše komentare. Hvala. Hvala lijepa. Sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospođo Kreju, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Hvala također i izvjestitelju. Željela bih također zahvaliti što ste zapravo omogućili da na ovom prvom sastanku održimo raspravu. Imam nekoliko napomena koje bih željela iznijeti. Za početak mislim da je pristup za koji se odlučilo u ovom izvješću odličan. Mislim da je jako dobro da se usredotočimo na pitanja o kojima je izvjestitelj govorio i ja u potpunosti podržavam ovu ideju vezanu uz strategiju e, Europa 2020. Mislim da je vrlo važno povezati je sa kohezijskim fondovima zato što je to zapravo instrument za provedbu te strategije. Ako države članice i ako regije zaista podupru strategiju, onda moraju raditi temeljem e, osnovnih načela kohezijske politike. Što se tiče načela partnerstva o kojim je upravo govorio izvjestitelj, željela bih reći sljedeće. Europski parlament se obvezao na osnaživanje načela partnerstva, ali znam da u nekim regijama to još uvijek nije realizirano na način na koji bismo mi to željeli i vjerojatno trenutačno nema baš puno smisla. Postupak partnerstva sada treba revidirati i stvari se zapravo trebaju zaustaviti. Mislim da moramo jasno reći da ne prihvaćamo takav način. Mislim da tu moramo zauzeti zaista čvrsto stajalište i nadam se da ćemo s takvim pristupom u nadolazećem razdoblju ostvariti rezultate. Vrlo je važno da budemo oprezni. Među ostalim zatražila sam od izvjestitelja da stavi jednu formalnu formulaciju u samo izvješće da kaže nešto o europskim ciljevima, regionalnim ciljevima, sve to nešto što je zapravo povezano sa samim procesom upravljanja. A istovremeno ne želimo stvari zakomplicirati i želimo da birokracija bude svedena na najmanju moguću mjeru. Bojim se da bi dodavanje nove razine ciljeva moglo dovesti do situacije u kojoj bi se administrativno opterećenje za regije ili za primjerice općine povećalo, a sigurna sam da to nije ono što izvjestitelj želi postići. Drago mi je što je izvjestitelj također rekao kakvi su mu planovi za nadolazeće razdoblje, govorio je naime i o rokovima, samo dvije kratke napomene. 2010. godine započeli smo sa prvim izvješćem vezano uz koheziju. i pratili smo postupak iz komisije sve do donošenja uredbe 2013. godine i zapravo smo učinili sve što je bilo u našoj moći kako bi se stvari odradile pravovremeno. Nismo izazivali nikakve probleme. Mislim da je održan čitav niz dobrih trijaloških sastanaka. I općenito mislim da moramo raditi učinkovitije sa vijećem ili možda bolje da kažem vijeće mora biti učinkovitije u suradnji s nama jer nismo mi ti koji smo kočili proces. nemamo mnogo manevarskog prostora zato što nismo ranije mogli početi sa srednjoročnim eh, postupkom revizije financijskog plana, Temeljem iskustva iz prošlosti e, rekla bih da zaista možemo sada potaknuti raspravu o mogućim pokazateljima i o tome kako se stvari mogu organizirati. Možemo u biti razmotriti one elemente koji su u prošlosti izazivali probleme i zbog kojih nismo uspjevali ispoštovati rokove. Sada bismo zapravo možda mogli posvetiti e, više vremena E, upravo tim pitanjima, tako da u naše okvire, vremenske okvire, dakle u popis rokova e, ugradimo neke vrste e, sigurnosnih mehanizama, dodatnog vremena za rad na tim problematičnim pitanjima. Gospođa Tomašić, izvolite. She's Tomašić nema. Gospodin Van Miltenburg, izvjestitelj u sjeni. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Već je rečeno da je kohezijska politika vrlo važan instrument za ciljeve i strategije Europa 2020. Radi se zapravo o ključnom, temeljnom instrumentu. Mislim da je vodeća inicijativa strategije Europa 2020. Europa inovacija, a kohezija u tom kontekstu treba odigrati važnu ulogu, posebice kada se radi o istraživanju i razvoju. Pogledamo li rezultate procesa javnog savjetovanja koje je provela Europska komisija i usporedimo li to sa e, ciljevima strategije Europa 2020. možemo vidjeti sljedeće. 2013. godine ispunjeno je E, oko 2% e, BDP-a koji se troši na istraživanje i razvoj, moramo postići da to barem bude postotak od 3%. Istraživanje i razvoj zaista mogu doprinijeti i gospodarskom rastu i otvaranju radnih mjesta. Druga stvar koju želim reći, a koja je također važna, posebice kada se radi o zapošljavanju i obrazovanju, jest Europski socijalni fond. Treba razmisliti o tome na koji način se Europski socijalni fond može zapravo iskoristiti za razvoj ljudskog kapitala. Jedna od stvari koju bih želio vidjeti u izvješću jeste pregled načina na koja se mogu osnažiti mala i srednja poduzeća te kako se može osnažiti energetska učinkovitost. Sve su to stvari koje nam mogu pomoći da ostvarimo ciljeve i strategije Europa 2020. Što se mene tiče, ja mislim da smo mi E, dobro počeli mi u Europskom parlamentu, te da smo zajedno s ostalim institucijama zapravo dobro krenuli kada se radi o kohezijskoj politici. Međutim, svi znamo da je većina programa sada e, e, odobrena, međutim ono za što se moramo pobrinuti jest da ih i provedemo. Moramo zaista iskoristiti resurse iz kohezijskih fondova kako bi se stvari realizirale. Kao što sam ranije spomenuo, tako ćemo ostvariti e, ono što želimo u kontekstu strategije Europa 2020. I ja se nadam da će izvjestitelj govoriti i o tome u svojem izvješću. Hvala. Sljedeći izvjestitelj u sjeni je Dimitrius Papadiolis. Mislim da ona nije s nama sada. Ne želite uzeti riječ? Dobro. Gospodin Rope, izvolite. Želite li se javiti za riječ? Hvala lijepa. Gospođo predsjedateljice, za početak želim čestitati e, izvjestitelju i ja sam kao i on e, godinama bio aktivan na lokalnoj razini. Imao sam priliku zapravo iskusiti kako je to bio biti gradonačelnik. Jedno sam vrijeme naime obnašao e, ulogu, funkciju gradonačelnika u svojoj zemlji Litvi i tako da razumijem osnove kohezijske politike i probleme s kojima se najčešće suočavamo kada se radi o njezinoj provedbi na terenu. Čestitam, dakle, izvjestitelju, slažem se sa osnovnim temama koje spomenu u izvješću i zapravo mislim da e, je cilj strategije Europa 2020. E, da ostvari određeni napredak. Naime, europske zemlje, države članice Europske unije nisu sve u istoj poziciji. Možemo vidjeti da je situacija zapravo vrlo raznolika. Postoje zemlje u kojima je situacija jako dobra, a isto tako i one u kojima baš i nije. Imali smo prilike vidjeti da u određenim zemljama postoji problem sa primjerice prometnim sektorom. Dakle, postoji e, zatim problem u državama koje nemaju, na primjer, definiranu minimalnu plaću. Um, ono što je važno jest da razlike koje postoje, da taj jaz koji postoji ne postane još i veći e, u Europskoj među državama članicama. Vrlo je važno da se instrumenti koriste na pravi način. Europski fond za strateška ulaganja trebao bi biti na neki način decentraliziran kako bi pomogao e, realizaciji, realizaciji ciljeva u sklopu kohezijske politike. Upravljanje na više razina nešto je što zapravo treba realizirati i to bi trebalo na neki način zapravo biti prirodno. Vrlo je važno reći da bi možda bilo dobro da za postizanje konkretnih rezultata sve države članice zaista provode uspješnu regionalnu politiku, čak da možda imamo nekakav vrsta, nekakvu vrstu sustava mentorstva. E, nije dobro mistificirati e, stvari i govoriti o eventualno nekakvom sustavu koji će biti e, uspostavljene na terenu. Nemojmo zaboraviti da je vrlo važno uzeti u obzir i mišljenje na nacionalnoj razini, dakle treba se savjetovati i sa regionalnim organizacijama vrlo je važno da lokalna zajednica bude aktivnije uključena e, jer e, uspijemo li ostvariti sustav u kojem se i na toj razini preuzima viša razina odgovornosti, onda ćemo biti uspješniji. E, moramo uključiti sve zajednice, političke stranke, E, koje sigurno vide svoj interes u ostvarivanju ciljeva, koje zasigurno žele ostvariti korist iz primjerice privatnih ulaganja. Mislim da je to nešto što bi definitivno išlo u smjeru razvoja, regionalnog razvoja. Ne bi bilo dobro da središnje vlasti e, putem nekakvog poreza ili nekog drugog nameta jednostavno sprečavaju dobre namjere za ostvarivanje ciljeva na regionalnoj razini. Vrlo je važno da se što prije uhvatimo svih instrumenata koje su nam na raspolaganju, zato što vrijeme brzo porolazi. U razdoblju od 2007. do 2014. 11% svih fondova zapravo su otišli e, na provođenje ciljeva iz regionalne politike. Ostalo, ostale iznose zadržale su središnje vlasti, i e, dugo se raspravljalo što treba učiniti, e, kada i kako, u kojoj dijelu Litve. Prema mojem mišljenju to jednostavno nije e, normalan pristup. Barem polovica tih sredstava trebala je zapravo biti dodijeljena lokalnim zajednicama koje će onda donijeti odluku o tome na koji način će ti fondovi biti iskorišteni. Kao što možete vidjeti iz ovoga privjera, naši se pristupi i naše se e, iskustva uvelike razlikuju. U novom programskom razdoblju tu su i nova pravila. Lokalne vlasti trebale bi provesti oko 70% projekata koji se financiraju od tih sredstava. I mislim da zbog toga um, nalaze su situaciji gdje je administrativno opterećenje dosta veliko, neki se s time ne znaju nositi. A sada Dajem riječ svima koji žele sudjelovati u raspravi. Javlja li se tko za riječ? Gospodin Van izvolite. Hvala lijepa. Mislim da zapravo imamo dobar okvir za početak. No dozvolite da kažem jednu stvar. Mislim da sada imamo priliku. Naime, komisija zapravo e, dolazi e, sa jednom procjenom koja će biti u potpunosti zakružena 2016. godine. E, mi smo u procesu vlastite evaluacije i općenito gledajući ljudi imaju relativno pozitivno mišljenje. u razgovorima sa dionicima došlo se do zaključka da je zapravo smjer u kojem smo krenuli dobar. Dakle, pametan rast, zeleni rast i tako dalje. Međutim, stvar je u tome da bismo se sada trebali uzeli vremena da razmotrimo vlastite instrumente. Dakle, vidjeti vlastite instrumente unutar strategije i da razmislimo o tome uspijevamo li s pomoć tih instrumenta postići bolje rezultate nego u prošlom periodu. Imali smo Lisabonsku strategiju i staru uredbu, a sada imamo inicijativu Europa 2020. i novu uredbu, novu regulativu. Ono što se čini s europskim novcem e, mora zapravo e, dati zamišljene rezultate. Mi imamo pokazatelje koji se vrlo dominantno koriste u sustavu. Zbog toga mislim da bismo se trebalo uzeti vremena kako bismo e, napravili pregled vlastitog sustava rezultata. I mislim da pritom ne smijemo stvari otežavati. Mislim da se ne smijemo previše zaustavljati na birokratskim elementima. Pokušajmo se nekako više ostvariti, e, pokušajmo se nekako više usredotočiti na ostvarivanje ciljeva u sklopu Europe 2020. Informirana se, vodimo rasprave, to je u redu, ali mislim da trebamo biti spremni za ono što nas čeka. Naime, stvari se ponekad vrlo brzo mijenjaju izvan okvira regionalne politike, iako smo svjesni onoga što je potrebno prilagoditi, što bi se trebalo prilagoditi, i ako smo spremni na otvorenu raspravu, e, onda bismo zapravo trebali i realno moći sagledati hoćemo li stvariti ciljeve ili ne. Radi se dakle o dvostruku pozitivnoj stvari. S jedne strane imamo mnogo više vremena jer cijela rasprava u Europskom parlamentu i u ostalim odborima, primjerice u odboru za gospodarsku i monetarnu politiku, E, ta će se rasprava zapravo voditi i sljedeće godine. E, ovo je dobra prilika da imamo ideje koje bi mogle poslužiti na neki način za reset politike. Hvala gospodin Van Mistelor, gospođa Bresa. Hvala gospođa predsjedateljice. E, dvije kratke primjedbe, a onda ćemo naravno razgovarati na temelju ovoga teksta koji, nam, koji će nam kolega predstaviti. Mislim da e, kao priprema, kao što nas je podsjetila ova rasprava koju ćemo e, imati o izvješću i e, postignućima ciljeva Strategije Europa 2020. Tražit ćemo od komisije da nam predstavi analizu problema koji su se pojavili u razdoblju krize Dakle, strategija e, Europa 2020. je u stvari izrađena prije krize, a onda smo imali krizu koja je promijenila socijalni i gospodarski kontekst Europe. Dakle, ne možemo samo zamisliti samo jednu e, rutinsku reviziju u sredini e, razdoblja, nego trebamo razmisliti o kompleksnijoj reviziji i moramo razmisliti o tome na koji način naše strategije predstavljaju ili ne predstavljaju dovoljnu fleksibilnost koja e, će omogućiti da se prilagodimo mijenjanju društva i e, gospodarstva. Ja imam dojam da naše strategije ostaju e, strašno solidne kao blokovi one su vrlo zanimljive i svi se s njima slažemo, međutim nemaju mogućnost prilagođavanja realnosti. S obzirom da se Europa e, temelji na jednom načelu programiranja, bitno je da modaliteti tog programiranja e, se naviknu i e, prilagođavanju mijenjanja realnosti. Inače, programiranje Europske unije će završiti, a i završavaju kao svi programi u socioekonomskoj povijesti. To su uglavnom neke vrste snova koji se ne pretvaraju u realnost jer nemaju dovoljnu fleksibilnost niti prilagodljivost realnosti. I zato bih zamolila kolegu da zamoli komisiju da e, razmisli e, o modalitetima načina na koji mi programiramo velike europske strategije u odnosu na mijenjanje realnosti. Hvala lijepa. Thank you. And... Hvala lijepa. Želi li se još tko javiti za riječ? Gospođo Tomašić, izvolite. First, I apologize. I'm very sorry, but I was in a Prvo se ispričavam, bila sam na trijalogu u odboru za ribarstvo. E, sada ću prijeći na hrvatski. Strategija Europa 2020 pokrenuta je u svjetlu dugoročnih izazova s kojima se suočava Europska unija. Nažalost, slabije razvijene zemlje članice još su daleko od ispunjavanja ciljeva strategije. Zbog dugotrajne gospodarske krize i pada javnih ulaganja, mnoge regije nisu bile u stanju doprinijeti ispunjavanju glavnog cilja strategije Europa 2020 a to je 75% zaposlenost stanovništva u dobi od 20 do 64 godine do 2020. Većina izazova utvrđenih u 2010. nije nestala, a neki su se čak i pogoršali. Lokalne i regionalne vlasti strategiju 2020 bi trebali upotrijebiti kao mjerilo svog vlastitog napretka te učinkovitije razmjenjivati dobre prakse. Program nacionalne reforme koji predstavlja politike država članica za prevladavanje prepreka koje stoje na putu pametnog, održivog i uključivog rasta ne uzima u obzir u potpunosti postojeće teritorijalne različitosti ili trenutni raspon političkih mjera koje provode lokalne i regionalne vlasti u većini područja vezanih za ciljeve strategije. Navedeno stanje posljedica je pristupa od odozgo prema dolje koji su primjenjivale članice država u postavljanju svojih nacionalnih ciljeva. Čini se da nije bilo sustavnih pokušaja da se iskoriste neiskorištene mogućnosti koje nude ugovori više razinskog upravljanja, koji su mogući ako postoji suradnja između različitih razina upravljanja. Sukladno tome, kombinacija metoda od baze prema vrhu te od ozgo prema dolje u planiranju i postavljanju ciljeva mogla bi biti od koristi za strategiju. Ovaj pristup omogućio bi razmatranje određenih lokalni i regionalni značajki, a ne samo ciljeva postavljenih na nacionalnoj razini i razini Europske unije. Time bi revidirana strategija na bolji način pristupila uklanjanju svih prepreka pametnom, održivom i uključivom rastu u državi i učinila već poduzete mjere lokalnih, regionalnih vlasti učinkovitima. Hvala lijepa. Thank Hvala. Dobro. Gospodin Arimon. E. Hvala vam lijepa. Gospođo predsjedateljice, vrlo kratko. Želio bih reći samo jednu stvar koja ja mislim da je ključna u odnosu na strategiju Europa 2020. Dakle, ta e, strategija znači da mi stvaramo rast, a rast stvara radna mjesta. Važno je osigurati da država članica, regionalne i lokalne vlasti imaju mogućnost e, dobiti određeni, imati pristup određenom novcu i da to pretvore u inteligentne projekte. Naravno, imajući na umu i kriterije koji se e, primjenjuju na semestar, na paket od šest mjera, dvije mjere, tri mjere. Dakle, to je koncept svih tih programa. Međutim, ove općine i regije imaju veliki problem kada ulažu u projekte za poboljšanje budućnosti. Dakle, kada govorimo o politici koja je primjerena budućnosti, onda moramo osigurati kao Europski parlament ovdje u odboru e, ređi e, da moramo razgovarati o tim pitanjima. Ja nisam jedina osoba koja e, to misli i drugi mi to govore. Javne vlasti moraju imati pristup tom novcu E, i kada imaju dobre projekte država članica ili općine to ne mogu provesti, a to je bitno da uključimo u ovo izvješće. Jer bez obzira koliko su dobre naše politike, ako lokalne i regionalne vlasti ne mogu ulagati novce, onda to nema svrhe. Leteće s kolegama e, da je jako teško u značajno izmijenjenim uvjetima krize osigurati dinamiku ispunjavanja ciljeva zadanih strategijom 2020 ako značajno ne, e, ne promijenimo i pristup i način e, rada i mislim da je važno ono što se dogodilo u kohezijskoj politici. Dakle, značajno smo je promijenili iz perspektive 7.13. u perspektivi 14.20. To je jedan novi pristup. Nije više riječ samo o, investicijskoj, nego i o razvojnoj politici koja može značajno doprinijeti ispunjavanju ciljeva Europa 2020, ali naravno da e, preispitivanje same strategije i ciljeva kako su postavljeni e, je izuzetno bitno u ovom trenutku i to sad radimo u pravo vrijeme, u pravi čas da možemo postići e, kvalitetne rezultate do 2020. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Walsh iz komisije. je here. No. A izgleda nije ovdje. Neće biti mm, gospodin Walsh, nego ja. Ja sam iz e, e, glavnog tajništva komisije. Hvala lijepo. Dakle, kao prvo željela bih zahvaliti vam na svim ovim e, primjedbama. To su jasno pitanja koja razmatramo e, dok e, pripremamo reviziju, ovu srednjoročnu reviziju strategije Europa 2020. Sve ono što smo danas e, čuli će definitivno utjecati naš pripremni rad za ovu reviziju. Želim samo reći nekoliko riječi vezano za nedavne razvojne korake, vezano za strategiju Europa 2020. i njezino vezano za kohezijsku politiku. Neki od vas su već o tome govorili danas. Zaista poduzeti su određeni e, koreci za reviziju strategije. Imamo imali smo komunikaciju gdje smo vidjeli koje je stanje i koji je napredak koji smo postigli prema ciljevima Europe 2020. Onda smo pokrenuli javnu raspravu o kojoj smo govorili E, u između svibnja i listopada 2014. i revizija, revizija strategije će se provesti u dva koraka. Prvi korak je već učinjen u ožujku, drugog ožujka 2015 kada je komisija objavila rezultate ove javne rasprave zajedno sa jednim ažuriranim izvješćem o stanju strategije dakle cilj po cilj i zemlja po zemlja. Dobili smo više od 700 doprinosa e, kada se radilo o našem javnom savjetovanju i e, glavne poruke iz tih e, izjava ukazuju da je strategija dobra u smislu ciljeva, postizanja radnih mjesta u, do obzora 2020 odgovara izazovima s kojima se suočava danas Europska unija i s kojima bi se mogla suočavati u budućnosti, da su ciljevi još uvijek koristan instrument i da oni jedan drugoga podržavaju i osnažuju. To je isto tako e, pozdravljeno u raznim e, doprinosima. A isto tako nešto što se pojavilo kao slabost strategije, e, jest, a to ste i vi spomenuli, je potreba da se bolje uključe različiti dionici. Ne samo lokalne i regionalne vlasti, nego i svi ostali dionici koji su uključeni u strategiju. Kao da je postojala potreba da se osigura e, bolje vlasništvo same strategije od strane e, raznih dionika. Drugi korak revizije bit će postignut krajem ove godine, dakle krajem 2015. komisija će predstaviti konkretne prijedloge za reviziju strategije. U komunikaciji drugog ožujka komisija još uvijek nije uzela određeno stajalište, nego se radi samo o izvješću e, poruka dobivenih iz javne rasprave. I e, za nas kohezijska politika, a mi smo to naglasili u raznim komunikacijama, je ključna politika i ključni kanal postizanja ciljeva strategije Europa 2020. a lokalne i regionalne vlasti imaju ključnu uloge u tome e, s obzirom da je e, i e, kohezijska politika i da se sredstva usredotočuju na ciljeve Europe 2020. Ono što se pojavilo iz te analize i što moramo uzeti u obzir u reviziji jest e, sve veća e, razlika koju smo primijetili ne samo u raznim državama članicama nego i unutar samih država članica. Dakle, postoji povećanje e, te razlike kao posljedica krize, postoje regionalne razlike i unutar država članica, ne samo između raznih država članica. Evo ovdje ću stati, a možda želi John Walsh uzeti riječ kako bi me dopunio. Hvala ću vam riječ, gospodine Walsh, ali zamolit ću vas da budete vrlo kratki. Gospođo predsjedateljice, hvala lijepa. Samo e, jedna ili dvije riječi. E, nacrt koji je e, predstavio izvjestitelj je zaista jako dobra polazna točka za naš rad. Zaista cijenimo input odbora i mislim da mnogi ključni čimbenici u kohezijskoj politici e, su bili inspirirani strategijom Europa 2020. Želim spomenuti samo dva ili tri takva čimbenika. Mi u komisiji gledamo na koji način ti e, novi čimbenici u reformi su uključeni, a kasnije ove godine ćemo isto tako izvijestiti o pregovorima vezanim za ove točke. Nekoliko stvari koje su e, nekoliko puta e, rekli, je da je e, kohezijska politika zaista laboratorij za više razinsko upravljanje. To je ojačeno i kodeksom postupanja, a s time mobiliziramo lokalne i regionalne partnere i ostale dionike da postignu ciljeve politike. A ciljevi politike su više usredotočeni a ne samo u odnosu na e, tome da su koncentrirani na teme, nego isto tako su orijentirani na rezultate. Mi sa regijama i državama članicama pokušavamo uspostaviti e, usredotočene ciljeve i program će od tome izvijestiti tijekom e, pro, e, procesa programiranja 2014. do 2020 i to će, nam, e, to će nas naučiti na koji način, na neki način e, zatvoriti e, te jazove prema glavnim ciljevima. Ovdje bih stao. Mi smo naravno otvoreni tome da otvoreno radimo sa izvjestiteljem i sa odborom kako bismo razvili ovo. Gospodin Rus, želite li možda vi uzeti riječ? Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Samo bih kratko želio zahvaliti sve na njihovim doprinosima. Bilo je dosta važnih e, ideja koje su nam ovdje dane. Da se riješimo administrativnog opterećenja, da damo više ovlasti lokalnim regionalnim vlastima E, kako bi e, lokalne vlasti ulagale, e, ulagale više od središnjih vlasti meni je to dosta drago čuti. Smjernice i sve ono što radimo treba biti na neki način krojeno prema potrebama. Ono što moramo znati je da strukturni fondovi moraju e, doprinositi gospodarstvu, ali i pretvoriti gospodarstvo. Želim zahvaliti na, ovim, na ovoj prilici. I naravno uzimam na znanje konstruktivne primjedbe koje su ovdje dane. To je jedno izvješće na vlastitu inicijativu o jednoj temi e, koju nismo na neki način uprljali ideološki, E, pa e, nadam se da ćemo naći zajednički nazivnik i imati dobro izvješće. Hvala lijepa, spomenuli ste već koji su vremenski rokovi za danje razmjene mišljenja, rasprave i donošenje izvješća na vlastitu inicijativu. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Vrijeme za glasovanje. Želim vas podsjetiti da imamo određen broj mogućih glasova svakog kluba zastupnika. Drago mi je da, smo, da imamo i punopravne članove i zamjenike iz klubova zastupnika, no želim vas podsjetiti da ne možemo imati više od 12 glasova EPP-a i ne više od 11 glasova E, ispričavam se, 13 za EPP i 12 za socijaliste. 12. 12 za socijaliste i demokrate. Vi imate jedan više sada u dvorani. Evo, samo vas na to podsjećam. U redu. Krenut ćemo od prve točke o kojoj ćemo glasovati. To je konačno glasovanje za mogućnosti zelenog rasta za mala i srednja poduzeća. Danika je izvjestitelj. Možemo li krenuti s glasovanjem? Da. Krećemo od osmog amandmana. Imamo zahtjev za usmeni amandman od strane izvjestitelja. Ima li netko prigovor na to? Nema. na usmeni amandman izvjestitelja. Želite li nešto reći? Ne, u redu je. Sve je već predano u pisanom obliku. Svi su to dobili. Dobro, onda ćemo glasovati o amandmanu s usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo sada na kompromisni amandman broj 1. Tko je za? protiv, suzdržani, ...usvase. se. Prelazimo sada na kompromisni amandman broj 10. Da. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvase. Zatim kompromisni amandman broj 3. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? usvaja se. Sljedeći je kompromisni amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se kompromisni amandman broj 19. Ne, ispričavam se, to je 19. amandman. Evo ga. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ispričavam se, upravo ste. pravu ste, riječ je o usmenom amandmanu. Je li netko protiv usmenog amandmana? Nitko nije protiv, hvala. Onda ćemo glasovati o 19. amandmanu s usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Hvala lijepa. Hvala na primjedbi. Idemo dalje. 20. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prelazimo na četvrti kompromisni amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Peti kompromisni amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. kompromisni amandman broj 9. Da, broj 9. Da, kompromisni amandman broj 9. Tko je za? Protiv? Suzdržan, suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na Kompromisni amandman broj 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman broj 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 49. amandman. Tko je za? Tko je protiv? li suzdržanih? Usvaja se. Kompromisni amandman broj 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo sada na završno glasovanje. Lijepo vas molim da glasujete elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Molim se da glasuju. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Imamo 34 glasa za, jedan suzdržani i dva protiv. Dakle, mišljenje se usvaja. Hvala lijepo. Well, the next Gospodin Van Nistelrooy, želite li uzeti riječ? Izvolite. Da, hvala. E, htio bih samo iznijeti nekoliko komentara, ako nemate ništa protiv. Mi smo imali posebnu metodu rada. Imali smo vrlo kratke vremenske rokove, morali smo raditi na engleskom jeziku i imao sam e, značajnu potporu izvjestitelja i sjene ostalih klubova i to je bilo potrebno da dođemo do kompromisnih amandmana, imamo mojih 18, e, dakle htio sam uvrstiti osnovne komentare kolega kako bismo došli do jedinstvenog stališta o ovom novom financijskom instrumentu. Mi smo sada prvi odbor koji će glasovati o tom prijedlogu. Odbori Budget i Ekon trenutno eh, razmatraju izvješća Bulman i Fernandez. Tako da smo mi u nekim eh, ključnim točkama i u kompromisnim amandmanima dakle već odradili dio posla. To bi bila prva primjedba. Već sam spomenuo da su rokovi bili iznimno kratki i jedan od mojih e, prijedloga bio je da razmotrimo jedan od e, instrumenata i da, da zapravo steknemo uvid u ovoj raspravi da vidimo što možemo pokrenuti na toj razini. Mislim da nismo o tome dovoljno raspravili. Ja sam iznio prijedlog zajedno sa konstanc Krejl na prvom sastanku sa izvjestiteljima u Sjeni i tada smo došli do zaključka da nije u redu da se ne govori o e, nacionalnoj razini u kohezijskoj politici jer naši fondovi su u rukama država članica i to ne bi trebalo ugroziti, niti o tome treba voditi raspravu. Nakon toga bih mogao eh, sastaviti kompromisni tekst i pozivam Europsku komisiju da razmotri sve mogućnosti, a uostalom to je sadržano u ovom usmenom amandmanu. Posljednjih nekoliko dana sam razgovarao sa izvjestiteljima o sjeni Predočio sam im tekst, e, dakle dao sam im tekst na uvid. I dakle osnovna poruka koju želim reći bila bi da bi nam bio potreban aktivni pristup u odboru i ako je moguće bilo bi dobro da se više usredotočimo na to e, na ovo razdoblje 2018. do 2019. Da vidimo što bismo mogli postići kroz ovaj instrument. Htio bih naglasiti da naš odbor nije bio zadovoljan postignutim rezultatima. Ono što želim reći jest da mi želimo u pravnom smislu analizirati mogućnosti za predstojeću raspravu o e, toj pričuvi. E dakle, mi smo mnogo toga dobroga odradili u okviru kohezijske politike i Europskog fonda za regionalni razvoj i bavili smo se nekim e, nekim tehnološkim pitanjima. I ponekad se događa da imamo određena postrojenja, međutim na kraju se ispostavlja da su ona poluprazna, jer tvrtke ne uspijevaju dobiti zajmove od banaka u realnom e, sektoru. Tako da ovaj novi financijski instrument daje mogućnost preuzimanja većeg rizika kroz duže vremensko razdoblje, 10 do 20 godina. Na taj način se može na mnogo kvalitetni način stimulirati apsorpcija u realnom sektoru. Dakle, s jedne strane postoje regionalni fondovi, a s druge strane su e, činjenice na terenu s obzirom na gospodarsku krizu i na oporavak e, nakon krize. Ja predlažem da u ovoj fazi glasujemo i ja ću vam e, spomenuti to kada dođe pravi trenutak dakle da glasujemo o usmenom eh, amandmanu u uvodnim izjavama, tako da se iznese ideja, međutim ne o samim člancima. Dakle, povlačim taj dio teksta i povlačim suštinski prijedlog. Dakle, htio bih zaključiti sljedećim. Ako već nešto treba učiniti, pitanje je trebamo li to učiniti sada. Mislim da to nije potrebno. Međutim, sada možemo putiti signal. E, sjećam se da smo ranije, kada je bilo riječi o teritorijalnoj dimenziji, da je naš odbor dao svoj doprinos i Europska komisija je to kasnije uzela u obzir. Što se tiče sinergije među fondovima, imamo zajednički strateški okvir, parlament je sastavio tekst i to je kasnije i vijeće preuzelo. Dakle, zašto ne bismo iznijeli svoje mišljenje? Ja ću navesti da je to usmeni amandman na ovom e, glasačkom popisu. Dakle, ja vas lijepo molim da podržite moj prijedlog. Hvala. Thank you for this of the Hvala lijepa na ovom e, zapravo proširenju rasprave. Sve u redu, sada ćemo krenuti s glasovanjem. Krećemo od Europskog fonda za strateška ulaganja. Izvjestitelj je kolega Van Nistelrooy. Krećemo od prvog kompromisnog amandmana. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Usvaja se. Sada prelazimo na amandman 86. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Odbija se. Idemo dalje. Amandman 92. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Odbija se. Kompromisni amandman broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman broj 4. Glasovanje u dijelovima. Glasamo u prvom dijelu. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman broj 4, drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na amandman 105, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 110 u dva dijela, prvi dio. Glasujemo o prvom dijelu sada. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Odbija se. Sada idemo na amandman 115. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 116. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 117. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbija se. Prelazimo sada na kompromisni amandman broj 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Idemo dalje na amandman 102. Drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Treći dio amandmana 102. Tko je za? Ispričavam se. Molim. Evo, kao što mi kolege kažu, došlo je do nekih izmjena. Izmjene su jučer poslane klubovima, vjerojatno jučer kasno navečer, da, vrlo kasno navečer. E, tako da imamo izmjene. Trebali vam vremena za konzultacije u klubovima? Imamo treći dio, treći dio o sad ne znam o čemu sada glasujemo jer mislila sam da je ovo konačni popis. Ovo je treći dio amandmana broj 102. Stavak treći. To vam je poslano jučer u kasnim večernjim satima. Dobro, idemo dalje. Glasujemo o trećem dijelu amandmana 102. Tko je za? Tko je protiv? Ima li suzdržanih? Odbija se. Sada prelazimo na amandman 131. Tko je za? Tko je protiv? Ima li suzdržanih, odbija se. Sada imamo amandman 132. Tko je za? Tko je protiv? Ima li suzdržanih? Odbija se. Idemo dalje na amandman 133. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 135. 135. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Odbija se. Idemo sada na kompromisni amandman broj 6. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Usvaja se. Prelazimo na amandman 150. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Amandman se odbija. Amandman 154. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Odbija se. Prelazimo na kompromisni amandman broj 7, prvi dio. Dakle, imamo glasovanje u dijelovima. Imamo tri, tri dijela dva dijela, ispričam se, dva dijela, u dva dijela. Kompromisni amandman broj 7, glasujemo o prvom dijelu, tko je za, tko je protiv, imali suzdržanih, usvaja se. Drugi dio, tko je za, tko je protiv, imali suzdržanih, usvaja se. Idemo dalje na glasovanje o amandmanu 156. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Morat ćemo napraviti elektroničku provjeru. Lijepo vas molim da se pripremite. Otvaram glasovanje. Lijepo vas molim da glasujete. Zatvaram glasovanje. Imamo dva glasa više kod socijalista. Zatvaram glasovanje. Glasovat ćemo još jedan put. Ponovit ćemo glasovanje. Samo da vas podsjetim, imamo zamjenike u dvorani. Lijepo molim zamjenike da ne glasuju, da se suzdrže od glasovanja. Tako da ćemo broj onih koji će glasovati. Amandman 156. Elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. U redu 37, 19 je za, 18, imamo 18 glasova protiv, amandman se usvaja. Idemo sada dalje na amandman 157. Tko je za? Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Morat ćemo napraviti elektroničku provjeru. Lijepo vas molim da se pripremite. Otvaram glasovanje. Molim sve da glasuju. Zatvaram glasovanje. Rezultat je isti. 20 glasova za, 19 glasova protiv. Prema tome, amandman se usvaja. 158. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Dakle, jasno je da se amandman odbija. Idemo dalje. Amandman 14. 14. Gdje je to? U redu, hvala. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Morat ćemo provjeriti. 14. amandman. E, otvaram elektroničko glasovanje. Molim sve kolege da glasuju. Zatvaram glasovanje. Imamo 24 glasa za i 15 glasova protiv amandmana. Amandman se usvaja. Idemo sada na 15. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Usvaja se. Sada imamo amandman 165. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Odbija se. Dalje nam slijedi amandman 166. Ne, taj se ne razmatra. Onda idemo na amandman broj 16. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Odbija se. 17. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Morat ćemo provjeriti. 17. amandman. Glasujemo elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Molim kolege da glasuju. Zatvaram glasovanje. Imamo 22 glasa za i 17 glasova protiv. Prema tome, amandman se usvaja. Nastavit ćemo sada sa kompromisnim amandmanom broj 8. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Usvaja se. Amandman 12. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis 9. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 10. Za. Protiv suzdržani, usvaja se. Amandman 30. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 31. Ne. Odbija se. Zato što amandman 86. nije usvojen. Amandman 36. se odbija zato što 89. također nije usvojen, tako da prelazimo na kompromis 12. Za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Idemo na amandman 43. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 13. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo na kompromis 14. Prvi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Idemo na amandman 55. Za. Protiv. Suzdržani. Moramo provjeriti. Amandman 55. Elektroničko glasovanje. Otvaram glasanje. Molim vas glasajte. Zatvaram glasanje. Imamo 24 za, 15 protiv. Dakle, amandman se usvaja. Prelazimo na amandman 59. Dakle, amandman 59. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Idemo na kompromis 15. Za protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo na amandman 66. Za, protiv, suzdržani, Odbija se. Kompromis 17. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 70. Za. Protiv. Suzdržani. Moramo provjeriti. Amandman 70. Provjera elektroničkim glasanjem. Otvaram glasanje. Molim vas glasajte. Zatvaram glasanje. Devetnaest za, dvadeset protiv, odbija se. Prelazimo sada na amandman 71. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 72. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prelazimo na amandman 73. Želite provjeriti? Zapravo, želim reći nešto vezano za Manman 75. Ali još uvijek smo na 73. Dakle, moramo prvo riješiti Manman 73. onda prelazimo na 75. Dakle, amandman 73. radi se o usmenom amandmanu. Imamo li ikakvih primjedbi protiv? Ne. Hvala vam. Dakle, glasamo za amandman 73. uz usmeni amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada prelazimo na amandman 74. 74. A ne, ispričavam se, ispričavam se. E, preskačemo 74 i idemo na amandman 75. Imamo zahtjev za usmeni amandman. Protivili li se ko usmenom amandmanu? Ja u potpunosti razumijem što je izvjestitelj rekao na početku. Međutim, znajući poteškoće, zato što zapravo već kad se radi o nacionalnoj omotnici, kohezijskoj politici, postoje određene zamjerke vezano uz rezultate. Ja bih zapravo željela zamoliti izvjestitelja da prihvati usmeni amandman usmenog amandmana. Ja ću ga pročitati, vrlo je jednostavno. Zatražiti od komisije da proračunskim tijelima u kontekstu srednjoročne revizije višegodišnjeg financijskog okvira daje informacije o tome koja sredstva postoje za financiranje jamstva Europske unije iz programa Obzor 2020. i instrumenta Povežimo Europu, Connecting Europe Facility. Mislim da je to nešto što zapravo ide u istom smjeru, a istovremeno ne predstavlja poteškoće. Dakle, mi kao odbor za regionalni razvoj zapravo tražimo smanjenje kohezijskog proračuna. Ja se nadam da odbor može prihvatiti ovakav prijedlog. Imamo dakle dva usmena amandmana. Molim vas za malo strpljenja da vidimo kako će gospodin Van reagirati i hoće li prihvatiti ovaj dodatak amandmanu. Želite li što reći? Samo trenutak da damo gospodinu Van priliku da kaže nešto o ovome. Upravo sam zaprimio ovaj tekst, iskreno govoreći. Radi se o vrlo otvorenom pristupu koji ostavlja otvorenim sve mogućnosti u okviru srednjoročne revizije, povezane s onime što se upravo događa i vezano uz jamstva. Um, a u kontekstu programa Obzor 2020. i Connecting Europe Facility. Šteta je što se zapravo neke stvari ovdje više eksplicitno ne spominju. Ali molim gospođu Crail da u raspravi koja će uslijediti apsolutno uključimo rezultate kao što sam ranije pojasnio i da to bude sastavni dio ključne rasprave. Imao sam zapravo komunikaciju s Europskom komisijom zato što se oni moraju pobrinuti da to bude uključeno. No, pričuva E, za rezultate se zapravo ne isključuje. Ne, mi to ne isključujemo, zato što zapravo kažemo da će nam komisija dati nešto, a mi očekujemo da zapravo ne budu e, obzor 2020 i Connecting Europe Facility oni fondovi s kojih se crpe sredstva za financiranje EFSI-a. Vaš izvjestitelj nije najsretniji čovjek na svijetu u ovome trenutku. Izvjestitelj vidi da može ponovno izložiti svoje ideje. Mislim da u bi ovo bilo prihvatljivo ako u izvanrednom postupku možemo ovo računati kao dio kompromisa. Mislim da je vrlo važno da se zapravo držimo onoga što se predlaže u kompromisnim prijedlozima jer ćemo imati prilike ponovno raspravljati o ovom prijedlogu s komisijom kada nam komisija bude predstavljala pregled svih opcija uključujući i pričuvu za rezultate. Oprostite, dakle, sada dakle imamo jedan usmeni amandman. To prihvaćate? Gospođa Vana se žela javiti za riječ. Mi bismo također željeli dobiti tekst u e, pisanom obliku. Za našu stranku je to ključan element i zapravo način na koji ćemo glasovati ovisi upravo o tom tekstu, tako da želimo dobiti to u pisanom obliku. E, treba li vam malo vremena da to proučite? Da? Dobro, ovo je zaista ključni trenutak u procesu glasanja. Dakle, dajemo malo da pogledate tekst. Okay, thank you. One minute is gone. Hvala vam lijepa, prošla je minuta. Ljubazno vas molim da se ponovno smjestite kako bismo mogli nastaviti s glasanjem. Postoji li još kakav problem? Ne, samo nam je disciplina problem. Molim vas. Hvala svima. Dakle, imamo usmeni amandman. Postoji li tko, tko se protivi usmenom amandmanu? Ne. Ako ne, u redu, hvala vam. Glasamo o amandmanu 75. uz usmeni amandman. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Usmeni amandman se usvaja. Prelazimo na amandman 76. Za. Protiv. Morat ćemo provjeriti. Amandman 76. Provjera elektroničkim putem. Otvaram glasanje. Izvolite glasati. Zatvaram glasanje. Osamnaest za, dvadeset jedan protiv. Dakle, amandman 76. se odbija. Amandman 77. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis broj 18. Za. Protiv. Suzdržani. Odbije. Usvaja se. E, amandman 81. Za. Protiv. Suzdržani. Morat ćemo provjeriti. Provjerimo, dakle, elektroničkim putem. E, amandman 81. Otvaram glasanje. Molim vas da date svoj glas. Zatvaram glasanje. A vi niste glasovali? Dobro. Bit će lakše ako ponovimo glasanje. Dakle, odbijaju se rezultati prethodnog glasovanja i ponavljamo glasanje elektroničkim putem. Dakle, amandman 81. molim vas. Otvaram elektroničko glasanje, molim vas da date svoj glas. Zatvaram glasanje. Dobro, da vidimo rezultate. Amandman 81. se usvaja. Amandman 82. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 84. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Prelazimo sada na završno glasanje. To ćemo učiniti elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Izvolite. Zatvaram glasanje. Trideset dva za, šest protiv. Hvala lijepa, hvala izvjestitelju, zahvaljujem svima i hvala vam na kompromisima koje ste prihvatili. So, the next vote is draft amending budget number one. Sada glasamo o nacrtu izmjene proračuna broj 1, Europski fond za strateško ulaganje. Izvjestitelj je gospodin Van Nistelrooy. Nema nikakvih napomena, odmah krećemo s glasanjem. Krećemo sa amandmanom prvim, za, protiv, Suzdržani? Odbija se. Amandman drugi. Povlači se zbog prvog. Dakle, prelazimo na amandman broj tri. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman četvrti otpada. Amandman peti je sljedeći o kojem ćemo glasati za. Dakle, amandman peti za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman šesti za, protiv, suzdržani, dajte da provjerimo. Amandman šesti. Otvaram glasanje. Molim vas dajte svoj glas. Zatvaram glasanje. Devetnaest za, dvadeset protiv. Dakle, amandman se odbija. Amandman sedmi za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman osmi, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman deveti, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman deseti. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija Amandman jedanesti. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman dvanesti Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 13. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 14. uz usmeni amandman. Protivi li se tko usmenom amandmanu? Ne. dakle, glasamo za amandman 14. uz usmeni amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo sada na završno glasanje. Molim vas glasite elektroničkim putem. Otvaram glasanje. Izvolite dati glas. Zatvaram glasanje. 30 za, 5 protiv. Izvješće se usvaja. Hvala vam lijepa. Hvala izvjestitelju. Odlično obavljen posao. Sljedeći postupak glasanja odnosi se na jedinstveno glasanje vezano uz izmjenu uredbe broj 1311 kroz 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. do 2020. Glasamo samo jednom elektroničkim putem. Otvaram glasanje. Izvolite. Zatvaram glasanje. 39 za. Hvala lijepa. The next. E, sljedeće glasovanje. To je nacrt e, proračuna. Dakle, počinjemo sada, nemamo primjedbi sa amandmanom broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 3. Idemo na amandman broj 3. Tko je za? Protiv? žene, Moramo provjeriti. Moramo provjeriti amandman broj 3. Glasovanje je otvoreno, izvolite glasiti. Glasovanje je zatvoreno. Imamo 18 za, 20 protiv. Dakle, amandman broj 3 se odbija. Idemo na kompromis broj 1. Glasovanje po dijelovima u dva dijela. Glasujemo o prvom dijelu. Ko je za? Ko je protiv? Ispričavam se, ispričavam se, zaboravite na ovo posljednje glasanje, nisam otvorila e, sljedeću stranicu. Imamo usmeni amandman. Je li netko protiv takvog usmenog amandmana? Nije. Dakle, sada glasujemo za kompromis broj 1, prvi dio sa oralnim amandmanom. Sa uh, usmenim amandmanom. Ko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Prihvaćanje. Osvaja se. Drugi dio. Kompromis broj 1. Možete li uključiti mikrofon? Nisam siguran kako možemo e, usvojiti prvi e, kada se radi o borbi protiv prijevara, onda moramo glasovati i o drugom. Prvi dio je sa tim riječima, s tom formulacijom, drugi dio je bez toga. Dakle, to su dva dijela glasanja i zato je možda bitno spomenuti iste riječi, ali u dva dijela ovog e, stavka. Dakle, sada glasamo o drugom dijelu kompromisa broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada idemo na amandman broj četiri. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. Amandman broj pet. E, e, glasovanje u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio, tko je za? Amandman 5 je dio kompromisa broj 1, pa ne trebamo više glasovati. Da, ispričavam se, imate pravo. Imam krivi, krivi popis e, za glasanje. Znači, amandman broj 6 i 7 i 8. Dakle, e, oni se svi odbijaju. Zato nismo prihvatili kompromis broj 1. Idemo sada na amandman broj 9. Povučen. Je li povučen? Dobro. Idemo sada na kompromis broj 2. Dobro. Kompromis broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 2. Idemo sada na amandman broj 12. Imamo zahtjev za usmenim amandmanom. Ima li netko tko je protiv takvog usmenog amandmana? Nije. Onda glasujemo za amandman 12 zajedno sa usmenim amandmanom. Za? Ko je protiv? Suzdržani? Osvaja se. Sada idemo na amandman, dakle konačno glasovanje. Idemo na konačno glasovanje glasite elektroničkim putem. Otvaramo glasovanje. Evo sada otvaramo glasanje. Glasujte sada. Zatvaramo glasovanje. Hvala vam lijepa. Imamo 37 za. Nitko nije protiv. Hvala lijepa. Gospodin Bušćinero, gospođo predsjedateljice i drage kolege, mogu vam samo zahvaliti na suradnji i doprinosima. E, to je bio jedan brzi postupak, ali uspjeli smo vrlo brzo usvojiti ove amandmane i opet se želim zahvaliti svim kolegama. Hvala lijepo. Hvala, ja također želim reći hvala svim izvjestiteljima jer je ovo bilo, bio težak posao koji je trebalo obaviti u kratko vrijeme, pa vam zahvaljujem na dobro obavljenom poslu i zahvaljujem svim članovima odbora. Sada nastavljamo. s razmjenom mišljenja o Europskom fondu za strateška ulaganja i e, dobrim e, gospodarskim gospodarskom upravljanju. To su smjernice za provedbu članka 23 zajednički, e, uredbe o zajedničkim odredbama. Naš izvjestitelj je gospodin Blanko Lopez. Imamo izvjestitelje u Sijeni, imamo predstavnike komisije koji će također doprinijeti našoj raspravi. Gospodin Lopez, izvolite. Mogu li vas zamoriti ako napuštate e, prostoriju da budete tiho kako bismo mogli nastaviti rad? Gospodin Lopes, imate riječ. Puno hvala, gospođo predsjedateljice. Istina je da je ovo prva razmjena mišljenja o ovom izvješću vezano za smjernice za prilagodbu makroekonomskih ulaganja u skladu sa člankom 23 e, uredbe o zajedničkim odredbama. Možda se sjećate e, e, onoga što smo radili u prošlom sazivu parlamenta. Makroekonomski uvjeti su najkontroverzniji aspekt uredbe zajedničkim odredbama za Europski strukturni fond investicijski fond. E, gospodin koji je bio izvjestitelj, on e, se isto on je isto tako e, radio na izvješću i vidim da prijedlog socijalista i EPP-a je potpuno potpuno ukinuo članak 23 e, uredbe o zajedničkim odredbama. To je bilo njihovo stajalište. Ako pregledavamo amandmane e, za glasovanje na plenarnom na u prošlom parlamentu, to potpuno ukidanje članka 23. predložili su amandmani Guja i e, Zelenih. I zato iz te rasprave možemo zaključiti da e, što se tiče članka 23. on je bio nešto e, za što, e, čemu se protivio cijeli parlament. Međutim, izvjestitelj koji je stajao iza tog izvješća znao je koji postupak se koristi kako bi tekst komisije i vijeća bio usvojen u prvom čitanju a taj prijedlog u prvom čitanju značio je da je e, članak 23. ipak uključen. Dakle, to sve nije crno-bijelo. Teško je zamisliti e, kako bi se komisija i vijeće mogli protiviti ukinuću članka 23. Možda oni koji su e, sudjelovali u pregovorima nas mogu podsjetiti što se događalo u trijalogu sa komisijom i vijećem. U svakom slučaju sada su makroekonomske uvjetovanosti dio e, toga i e, to ne možemo izmijeniti ovim izvješćem, nego možemo samo osigurati da se to primjenjuje na najrazumniji i uravnoteženiji način. Trebamo naglasiti da smjernice komisije koje e, uključuje ovo izvješće odnose se na prvi dio članka 23. o reprogramiranju strukturnih fondova i investicija, ali ne vezano za drugi dio koji se odnosi na e, obustavu plaćanja. Imao sam nedavno e, mogućnost razgovarati sa raznim članovima odbora i sa izvjestiteljima u sjeni i oni su izrazili svoje zabrinutosti, a isto tako sam e, u kontaktu sa ljudima u komisiji koji rade na ovom izvješću i susreo sam se osim toga sa predstavnicima e, odbora regija, a ne samo sa predstavnicima komisije. U stvari imamo izvjestitelja iz odbora regija s nama i on će e, s, nama surađivati kad to usvajamo u svibnju. Međutim, želim da pročitate izvješće izvjestitelja odbora regija jer je zanimljiv. E, mi se bojimo posljedica reprogramiranja e, fonda, odnosno sredstava i administrativnog opterećenja koje, do kojeg bi to moglo dovesti, a isto tako i razine E, upravljanja e, e, od strane na, razini regionalnih i lokalnih vlasti. Mislimo da makroekonomske uvjetovanosti moraju osigurati da dobijemo održiviju kohezijsku politiku koja je učinkovitija i da se to ne može koristiti kako bismo isključili one regije koje su najzaduženije i koje zbog svojih poslovnih ciklusa ne mogu ulagati niti mogu pristupiti e, investicijskim sredstvavima zbog njihove gospodarske situacije. Zato moramo odbaciti ideju da regije ili lokalne vlasti ili sami građani mogu biti e, zaustavljeni e, u tome da provode svoje projekte zbog reprogramiranja. Mi ne želimo da se, da središnje vlasti blokiraju njihove projekte. I zato moramo surađivati sa svim razinama vlasti. Moramo e, izbjeći ponovnu centralizaciju koja će spriječiti ovo upravljanje na više razina. I mislim da je to bitno za koheziju. Posebno me zabrinjava način e, na koji je uključen parlament i ovaj odbor u cijeli taj postupak. Malo me brine uključenje naše institucije, jer mi smo glavni jamac e, dobre provedbe makroekonomskih uvjeta. I zato ću posebnu pozornost u ovom izvješću e, staviti na e, upravo ulogu parlamenta i nadzora parlamenta. Neću ulaziti u raspravu međutim e, radim na jednom otvorenom nacrtu izvješća i sve ideje i prijedlozi e, izvjestitelja u sjeni i članova odbora su dobrodošle. Moram to poslati na prijevod za dva tjedna pa onda se možemo e, s time baviti na našem sastanku odbora u svibnju, a i u srpnju nakon što E, što, e, se, e, što, što bude rok za donošenje amandmana. Zaista potrebljam sve doprinose sviju koji će imati priliku govoriti. Želim plodonosnu razmjenu mišljenja i želimo naći zajednički nazivnik kako bi ovo izvješće bilo podržano konsenzusom u ovom odboru. Želim široki konsenzus a kako bi to postigao želio bih čuti sva različita mišljenja koja će, nadam se, biti onda odražena u mom izvješću. Hvala gospodinu Lopesu. Sada ću dati riječ e, izvjestitelju u Sijeni, gospodin Polček, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. E, želim e, u stvari podržati ono što je rekao izvjestitelj. Ja sam bio u kontaktu sa izvjestiteljem i mislim da e, kontekst koji on opisuje u vezi sa člankom 23. je točan. Želim reći da Europski parlament će prirodno pokušati postići kompromis i da ćemo pokušati isto tako uključiti ovaj članak u e, uredbu o zajedničkim odredbama. Međutim, moram reći da e, samo manevriranje Europskog parlamenta, e, sam manevarski prostor Europskog parlamenta je smanjen. Zajedno sa odborom regija mislimo da članak 23 može neproporcionalno e, djelovati ili imati utjecaj na lokalne vlasti i regionalne vlasti, jer šesti, šesto kohezijsko izvješće govori o velikoj razini zaduženosti i izvješće govori o tome da to ima negativne, negativan utjecaj na te razine vlasti. Isto tako se slažem s činjenicom da e, odbor regija smatra da ove smjernice e, u stvari samo prepisuju na drugi način izvorni tekst. Dakle, oni misle da tekst uopće nije jasniji, zato mislim da ove smjernice treba bolje definirati i da moramo imati E, jače načelo predvidljivosti kako ne bi bilo mogućnosti e, da, da imamo određenog e, prostora za nejasnoće. Kao što je izvjestitelj rekao, Europski parlament treba naravno ispuniti svoju ulogu koja se od njega očekuje, koju od njega očekuje odbor regija, a to očekuju i lokalne i regionalne vlasti. trebamo imati dobar način tumačenja članka 23. Također se moram složiti da prvi dio članka 23. reprogramiranje, dakle zahtjev za reprogramiranjem, e, će biti teško provesti sa administrativnog gledišta, dakle ono će stvoriti još jedno administrativno opterećenje, a tekst jasno ne kazuje e, jesu li kriteriji isključivi ili je to jedan neisključiv popis. Također želim naglasiti da neke odredbe ovoga prijedloga nemaju smisla. Recimo, Europska komisija kaže da zahtjev za reprogramiranje može započeti tek 2015. godine. Međutim, naravno, to nema smisla jer već je 2015. godina. Isto tako želim naglasiti da Europski parlament e, treba razumno biti uključen u ovaj proces. Europski parlament e, mora provoditi demokratski nadzor članak 23. stavak 15. E, treba malo više razraditi u više detalja jer Europska komisija bi trebala imati obvezu e, obavijestiti Europski parlament i obavještavati Europski parlament. Mislim da ova, ovu odredbu treba još jače naglasiti da Europski parlament može na taj način onda provoditi svoju ulogu. To je novi snažni instrument, međutim nemamo smjernice kako koristiti taj instrument. Zato te smjernice treba malo isklačati i bolje definirati. Također bih želio zamoliti svoje kolege, odnosno postaviti pitanje svojim kolegama i kolegama kolegicama. Na koji način Europska e, komisija treba postupiti u smislu Grčke i Francuske kada se radi o makroekonomskim uvjetima? To su sve pitanja o kojima bismo trebali razmišljati. Koji bi trebao biti postupak Europske komisije? A postoji pitanje može li na taj e, postupak utjecati i političko razmišljanje. Dakle, to je sve. Želim zahvaliti izvjestitelju na suradnji. Nastavljamo sa izvjestiteljem u Sijeni, Gospođa Tomašić, želite li uzeti riječ? Dobro je ekonomsko upravljanje važno je za djelotvornu provedbu kohezijske politike kao i za pozitivan učinak na gospodarstva država članica i regija. Podržavam primjenu gospodarskog upravljanja kao odgovora na gospodarsku i financijsku krizu te u cilju jačanja učinkovitosti potrošnje EU-a u uvjetima fiskalnih ograničenja i u svrhu otkrivanja, sprečavanja i ispravljanja problematičnih gospodarskih trendova kao što su prekomjerni državni deficit ili razina javnog duga koji mogu kočiti rast i ugrožavati gospodarstva. Uredba o zajedničkim odredbama iz 2013. proširuje i osnažuje poveznicu između kohezijske politike i gospodarskog upravljanja EU-a zahtjevom da programi prema potrebi moraju uzimati u obzir nacionalne programe, programe reforme te relevantne preporuke za pojedinu zemlju kao i utvrđivanjem mjera kojima se osigurava da europski strukturni i investicijski fondovi podupiru čvrsto utemeljene gospodarske politike. Iako podupirem važnost dobrog ekonomskog upravljanja, Smatram kako je potrebno izbjegavati učestalo reprogramiranje jer bi poremetilo predvidivost upravljanja fondovima i moglo bi narušiti vjerodostojnost donesenih sporazuma o partnerstvu. Preporuke za pojedinačnu zemlju ažuriraju se svake godine, dok su temeljni izazovi država članica dugoročne prirode i ne mijenjaju se znatno iz godine u godinu. Sukladno tome, komisija bi se trebala koristiti oprezno ovlastima za reprogramiranje, a stabilnosti bi trebalo dati prednost pred učestalim reprogramiranjima. Isto tako, važno je istaknuti da bi se reprogramiranjem nepravedno kaznilo lokalne i regionalne vlasti s obzirom da one nisu odgovorne za pretjerani nacionalni javni dug jer su u najvećem broju slučajeva sustavom obavezane na uravnoteženo izvršavanje proračuna. Hvala lijepa. Thank you, thank you very much. I don't... Hvala. Hvala, hvala lijepa, ne vidim gospodina Rena. Gospodin mm, Van Milterberg će uzeti riječ. Hvala lijepa. Ja ću vrlo kratko, budući da mijenjam izvjestitelja u sjeni, e, dakle kolegu Rena. Ovdje se radi o dobrom financijskom upravljanju programima i o upravljanju makroekonomskom uvjetovanošću. Iz naše perspektive smjernice komisije predstavljaju dobar početni korak, međutim postoji još nešto, a to je da Europski parlament želi imati mogućnost da ga se informira o zbivanjima. Mi isto tako želimo moći informirati ostale dionike o koracima koje sami poduzimamo. Što se tiče obustave plaćanja primjerice. E, dakle, to je vrlo bitna stavka. E, također moramo vidjeti kako će se stvari odvijati u praksi. Kao što su rekli kolege iz Engleske, dakle stvari e, treba tek dokazati na terenu, treba vidjeti kako se stvari odvijaju. Mislim da je vrlo pozitivno što postoje smjernice, no isto tako moramo vidjeti kako će to izgledati na terenu. E, Moramo biti svjesni toga da je riječ o smjernicama i treba nam strukturirani dijalog s komisijom gdje ćemo moći iznijeti svoje komentare. I tu ću stati. Hvala. Hvala lijepa. Gospođo Andersen, želite li uzeti riječ? Hvala lijepa. Kao što znate, Europski parlament se snažno usprotivio uvođenju makroekonomske uvjetovanosti u kohezijsku politiku iz čitavog niza razloga. Mislim da nema potrebe da ih sada sve ponavljam. Iz perspektive moje stranke Sinn Feina mi se suprotstavljamo makroekonomskoj uvjetovanosti, posebno vezano uz dodatna ograničenja na suverenitet irske države tako da se e, odlučivanje u području gospodarstva odmiče od država članica i stavlja se u ruke Europske komisije i odbora koje propisuje mjere štednje. Dakle, postoji makroekonomska uvjetovanost i bilo je rečeno da će to maksimizirati e, rezultate e, investicijskih fondova, međutim to zapravo ograničava rad investicijskih fondova. E, dakle, mi bismo trebali isključiti iz izračuna fiskalnog deficita razinu sufinanciranja država članica u okviru ovih fondova. To bi omogućilo državama članicama da povećaju razinu potrebnih javnih ulaganja. Komisija već isključuje doprinose država članica u okviru Junkerovog plana, dakle to se već isključuje iz propisa pakta o stabilnosti i rastu na način da se privuku privatna ulaganja. Ono što nam treba jest da podržimo države članice u postizanju veće razine javnih ulaganja u regijama. U e, mojoj izbornoj jedinici u Sjevernoj Iskoj Sinn se suprotstavio mjerama štednje. Mi isto tako imamo tako mišljenje o mjerama štednje u Dublinu i neće vas iznenaditi da isto stajalište podržavamo i u Briselu. Upravo zato smatram da moramo ograničiti učinak makroekonomske uvjetovanosti na razini Europske unije. Izvješće ređi treba također uzeti u obzir zabrinutost zbog mogućih posljedica obustave isplata, posebno u onim regijama koje su u nepovoljnom položaju i oslanjaju se u velikoj mjeri na sredstva iz fondova. One će morati reprogramirati partnerstve sporazume i to su upravo ona područja gdje su socioekonomski izazovi već vrlo veliki. Dakle, obustava isplata može samo pogoršati situaciju, a uvjerena sam da ovaj odbor želi izbjeći takve posljedice. Hvala lijepa. Kolega Rope, želite li uzeti riječ? Kolegica Maletić je zatražila riječ, izvolite. Hvala lijepa, ja smatram da je ovo iznimno važna tema i iznimno kompleksna tema. I smatram da treba punu pozornost e, sviju nas. Prije svega ne možemo e, imati isti pristup prema svima, s obzirom da su situacije bitno drugačije od državama članicama. U nekim državama članicama postoje nacionalni operativni programi, u nekima regionalni. To vidimo i na temelju broja operativnih programama. U nekim državama članicama imamo 1, 2 do 3, a neke su države članice e, poslale stotinu operativnih programa. Dakle, tu se situacija bitno razlikuje. Drugo, moramo imati na umu da se ne može ostvariti gospodarski rast na regionalnoj razini ako u čitavoj zemlji postoji makroekonomske neravnoteže i strukturni problemi. Ne možemo očekivati e, gospodarski rast u regijama ako postoje ovi problemi. Uostalom, jedan od ciljeva kohezijske politike trebao bi biti i rješavanje takvih problema. Naš bi cilj trebao biti uspostaviti povoljno poslovno okruženje, fleksibilno radno tržište, održive javne financije i ono što je također vrlo bitno, fiskalna konsolidacija e, koja potiče gospodarski rast. Vidimo u velikom broju država članica zbog primjene e, mjera fiskalne konsolidacije da se e, dovodi u pitanje fiskalna konsolidacija i provedba samih projekata. Upravo iz tog razloga trebamo pronaći dobra rješenja za korištenje kohezijske politike u svrhu rješavanja problema kod gospodarskog upravljanja. Komisija bi također morala imati na umu da nije lako imati jedno rješenje za sve, budući da postoje velike razlike među državama članicama. Želimo li postići dobre rezultate primjenom ovih smjernica, one bi prije svega trebale biti jednostavne, nadalje trebale bi uzeti u obzir specifičnosti u državama članicama i omogućiti brzo reagiranje na način da se ne obustavi ili odgodi provedba čitavog operativnog programa zbog nekih e, intervencija, odnosno mjera koje bi e, trebalo e, napraviti temeljem preporuka za pojedine zemlje. To bi trebalo uzeti iz tehničke pomoći, tako da se ne mijenja način funkcioniranja tematskih e, prioritetnih područja. Mislim da bismo to morali imati na umu. U ovoj fazi smjernice e, ne idu u tom smjeru. Evo, mislim da bismo trebali vidjeti na koji način učiniti smjernice operativnijima u praksi. Hvala, hvala lijepa. Sada riječ ima kolegica Demato. Hvala gospođo predsjedniteljice. Vaše izvješće zaista e, stavlja u centar e, zbivanja jednu vrlo e, kontroverznu temu, a to, je, to su makroekonomski uvjeti. Parlament se bavio protiv uključenja ovoga članka mi uzimamo u obzir e, vaše razloge, međutim izgleda da e, odredba e, članka 23 zabrinjava većinu političkih klubova koji su ovdje prisutni. Europska unija ne treba sve na neki način utješiti i obustaviti sredstva kao posljednje rješenje. Ja podsjećam na e, povjerenika koji je prošle godine rekao da primjena makroekonomskih uvjeta je e, se uključuje kada države članice ne e, poštuju preporuke vezane za makroekonomska pitanja. Dakle, željela bih govoriti o e, uključivanju makroekonomskih uvjeta koji e, u stvari uključuje državu članicu i minira zapravo jednu od stupova e, kohezijske politike, a to je subsidijarnost. To bi onda na neki način kaznilo lokalne i regionalne vlasti koje nisu krive za gospodarsku situaciju u zemlji, i koje trebaju na neki način e, e, uskladiti svoje, e, svoje proračune. Dakle, želim podsjetiti na mišljenje iz ovog odbora iz veljače 2015. E, komisija je u e, siječnju u svojoj komunikaciji pozvala na veću fleksibilnost u smislu e, investicija, ali s druge strane željela zamrzavanje i reprogramaciju sredstava za države članice koje ne poštuju pravila makroekonomske politike. Ne možemo puno učiniti da izmijenimo članak 23. ali u ovom odboru možemo E, izraditi jedan, jedan, e, jedno izvješće koje je više manje hrabro. Hvala. Hvala lijepa. Ne vidim da se još netko javlja za riječ za sudjelovanje u raspravi, pa ću dati riječ predstavnicima Europske komisije. Tko želi krenuti? Glavna uprava za regionalni razvoj, glavna uprava za ekonomsku politiku. Dakle, glavna uprava za regionalnu politiku će prvo uzeti riječ. Hvala. Zahvaljujem i svima koji su dali svoj doprinos izvjestitelju i izvjestiteljima o sjeni. Htio bih na početku objasniti kontekst u kojem je komisija objavila smjernice. Zapravo sve proizlazi iz jedne izjave koja je tiskana u službenom glasilu Europske unije u kojem se komisija obvezala da će objaviti smjernice kako bi pojasnila niz pitanja koja se tiču takozvanog prvog dijela članka 23, odnosno stavaka 1 do 6. Dakle, to je ono što sam prvo htio istaknuti. Ove smjernice se tiču pojašnjenja stavaka 1 do 6 članka 23. U toj je izjavi rečeno da će komisija dodatno pojasniti sam pojam revizije i vrste amandmana partnerskim sporazumima i programima. Komisija nadalje treba objasniti što je učinkovito djelovanje u skladu sa ovim, e, ovim e, stavkom dakle za pokretanje reprogramiranja, te okolnosti koje mogu dovesti do obustave isplata, dakle u slučaju e, nedjelotvornog djelovanja država članica, te kriterije koje će komisija smatrati relevantnima kod donošenja odluke o obustavi programa te o opsegu obustave. To bi bilo ukratko nekoliko riječi o kontekstu u kojem su donesene smjernice u srpnju prošle godine. U ovim smjernicama se nalazi čitav niz pitanja koja su, već, koje su se već zastupnici dotaknuli tijekom rasprave. Prije svega želim pojasniti da partnerski partnerski da se partnerski sporazumi i programi nakon što se usvoje moraju baviti i uzeti u obzir preporuke pojedinim zemljama i preporuke vijeća. Dakle, one već moraju biti usklađene sa najnovijim preporukama opće ekonomske politike. To bi bila prva stvar. I mislim da vas to može umiriti jer programi se ne bi trebali mijenjati u kraćem roku, budući da su već usklađeni sa osnovnim prioritetima ekonomske politike. Između ostalog, to je razlog e, zbog kojeg u uredbi stoji da će do toga doći između 2015. i 2019. godine. Dakle, tu se isključuje 2014. godina. Nadalje, u smjernicama se ističe da komisija daje prednost stabilnošću, e, nad čestim reprogramiranjem, netko je, od kolega je to spomenuo, zbog strukturne prirode ove politike. Dakle, to je također jedna važna stavka, a u slučaju da dođe do reprogramiranja, ono će se dogoditi samo ukoliko komisija smatra da se može postići veći učinak, e, naime prednost je reprogramiranja, e, nad mogućim administrativnim zahtjevima koji proizlaze iz reprogramiranja. U svakom slučaju komisija će nastojati zadržati broj programa koje treba mijenjati e, na minimumu. Netko je spomenuo da postoje razlike među državama članicama, u nekima postoje 3 do 4 programa, a u drugima postoji mnogo veći broj programa. U svakom slučaju komisija želi naglasiti da mi želimo da proces bude što jednostavniji i upravo zbog tih razlika među državama članicama e, smjernice ne mogu definirati svaki konkretni slučaj. U nekim e, netko je spomenuo da su smjernice vrlo opće prirode i da se ne može konkretno shvatiti e, kako će komisija donositi odluke o programiranju. Dakle, bitno je reći da je komisija da će imati određene diskrecijske ovlasti u donošenju odluka, a s obzirom na velike razlike među državama članicama nismo mogli uvrstiti sve e, moguće slučajeve u smjernice, prema tome ovdje se ne primjenjuje jedan pristup na sve. Što se tiče same revizije i vrste izmjena, Htio bih e, još jedan put ponoviti da će e, komisija u slučaju da postoje preporuke vijeća ili preporuke za pojedinu zemlju uputiti zahtjev e, u roku od najduže četiri mjeseca. U svakom slučaju taj zahtjev komisije mora biti obrazložen, a to znači da će tu stati koje su minimalne izmjene od strane država članica, izmjene u financijskoj alokaciji. Komisija će također naglasiti koje bi programe trebalo ojačati, dakle preporuke za pojedine države članice ograničavaju područja koja treba reformirati. Komisija će ovdje naglasiti koja to područja treba izmijeniti, no prepustit će odluku državama članicama o tome koje programe treba smanjiti kako bi se kompenziralo povećanje u drugim programima. To je također bitno pitanje jer smatramo da je to više una, e, sukladno načelu subsidijarnosti. Drugim riječima komisija ne bi trebala biti uključena u čitav proces na taj način. Za one programe koje komisija smatra iznimno bitnima, e, bit će podnesen zahtjev da oni ne budu predmet e, smanjenja e, u prijedlogu koji budu dostavljale države članice. Nadalje, smjernice spominju što se smatra djelotvornim aktivnostima. Tu se navodi niz čimbenika e, i rečeno je što komisija očekuje država članica da uvrste u prijedlog i na temelju očitovanja država članica komisija će dati ocjenu o tome jesu li e, svi elementi sadržani u tom prijedlogu u dovoljnoj mjeri. Osim toga, smjernice također govore o okolnostima koje mogu dovesti do obustave isplata u slučaju da nema očitovanja države članice, komisija e, će smatrati da država članica nije reagirala na odgovarajući način, može predložiti obustavu isplate. Osim toga, komisija će ocijeniti e, isto na temelju popisa država članica smatrali to djelotvornim, e, djelotvornim e, reakcijom i također u tom slučaju može predložiti obustavu isplate. Komisija isto tako ima diskrecijsko pravo donijeti odluku o tome hoće li e, obustaviti isplatu ili provedbu programa. I na kraju u smjernicama se govore o kriterijima koji su odlučujući za odluku o obustavi programa. Ovdje stoji e, da će se uzeti u obzir tri načela. E, kao prvo, obustava mora biti razmjerna i e, djelotvorna, što znači da će biti na minimalnoj razini kako bi dala poticaj države članici da ispuni zahtjeve komisije. Zatim E, što se tiče udjela u BDP-u, to će biti također odlučujući čimbenik kod ove odluke. U smjernicama se navode i neki e, ublažavajući, neke ublažavajuće, olakšavajuće okolnosti kao što su razina nezaposlenosti, stopa siromaštva i e, da li je u toj državi članici zabilježena ekonomska recesija. Htio bih na kraju spomenuti da parlament ne spominje smjernice iz razloga što to jedan od elemenata u izjavi. Dakle, u ovoj izjavi je jasno rečeno e, kojim bi se pitanjima komisija trebala pozabaviti u smjernicama, no nema nikakve sumnje da će komisija e, u potpunosti poštivati odredbe članka 15. što znači da će parlament e, izvijestiti o provedbi ovoga članka Nadalje, mm, parlament će biti informiran ukoliko dođe do eh, ako se aktivira neki od kriterija koji mogu dovesti do obustave provedbe programa, te smo otvoreni za strukturni dijalog, što znači da parlament ima mogućnost pozvati predstavnike komisije na eh, strukturni dijalog kada je riječ o provedbi ovoga članka. Na kraju želim još nešto konkretno reći o pojedinim komentarima zastupnika. Primjerice što se tiče administrativnog opterećenja, komisija je svjesna da bilo kakvo reprogramiranje, čak i minimalno, podrazumijeva dodatno administrativno opterećenje kako za komisiju, tako i za dotičnu državu članicu, no spomenuli smo da će doći do reprogramiranja samo u slučaju da se može ostvariti e, da se mogu ostvariti bolji rezultati u usporedbi sa drugom opcijom, a to je status quo. Mislim da sam već spomenuo većinu toga. Kada je riječ o obustavi i o utjecaju na različite razine upravljanja, htio bih naglasiti da obustava programa neće biti zbog ozbiljnosti gospodarskih problema, nego zbog toga što država članica propusti djelovati. Drugim riječima, e, glavni kandidati za ovaj postupak neće biti one države članice koje se nalaze u najtežoj gospodarskoj situaciji. Zapravo, ključni kriterij nije e, veličina, odnosno težina problema, e, nego propust djelovanja od strane države članice. E, osim toga komisija će reagirati brzo zato što želimo izbjeći preklapanja e, vezano uz proces europskog semestra. Dakle, bilo kakav zahtjev e, mora završiti proceduru prije donošenja preporuka za pojedine zemlje strane vijeća. I to bi bilo sve od mene za sada. Hvala. Hvala i hvala vama na detaljnim eh, pojašnjenjima. Želi li još netko uzeti riječ? Možda iz glavne uprave Exin? Izvolite. Hvala lijepa. Hvala i vama. Um, Kao što je upravo rekao kolega iz glavne uprave za regionalni razvoj, zapravo se preporuke E, odnose na prvi dio, dakle na dio koji se odnosi na repromagiranje, e, preprogramiranje, tako da mislim da ne bismo trebali zapravo ići e, u daljnje razglabanje što se tiče drugog dijela. Nekoliko riječi samo o uvjetovanosti sad kada sam to objasnila. Za početak to nije članak 23. koji zapravo šteti regijama, već su to nezdrave ili neadekvatne regionalne politike. Ne može uopće doći do regionalnog rasta ako su na snazi nepovoljni makroekonomski uvjeti na regionalnoj razini. Dozvolite također da kažem nešto o članku 23. i načinu na koji je nastao. On je formuliran vrlo pažljivo i uzima u obzir obzir različite primjedbe koje je Europski parlament imao u pregovaračkom procesu. Naime, uzima u obzir i osnaživanje mehanizma i zaštitne mehanizme vezano uz uvjetovanost. I stvar koju želim reći vezana je uz postupanje sa sufinanciranjem u kontekstu e, pakta za stabilnost i rast, zato što je to spomenuto u raspravi. Želim vas podsjetiti da je komisija predana potpunom korištenju fleksibilnosti koju pakt dopušta kako bi se uzele u obzir javne financije i Također, pazimo da se to čini na fiskalno odgovoran način. Upravo zato 13. siječnja komunikacija je objavljena u kojoj je komisijin pristup vezan uz ova pitanja jasno objašnjen. Dakle, jasno je rečeno da se nastoji poticati rast na fiskalno odgovoran način. Ta komunikacija je sada predmetom rasprave u relevantnim radnim skupinama unutar vijeća i e, uskoro će postati operativnom. U tom smislu, dakle, sve relevantne informacije dostupne su u komunikaciji. Hvala. Thank you, thank you very much. I just uh, want to answer that. Hvala lijepa. Želim samo reći da je za naš odbor ovo izvješće izuzetno važno, zato što se zapravo radi o nastavku rada prethodnog saziva Europskog parlamenta, kao i o tome da želimo pokazati da je uloga Europskog parlamenta izuzetno važna u cijelom procesu provedbe. Također želimo e, jasno pokazati da želimo jasan pregled i sustav koji jamči jednaki položaj svim državama članicama i regijama kada se radi o provedbi ciljeva u sklopu kohezijske politike. Gospodin Blanko Lopez, daje vam riječ za završne napomene, izvolite. Hvala lijepa. Hvala svima na doprinosu i na razmišljanjima koje smo čuli. Neću se sada vraćati na rasprave o sadržaju članka 23. Odredbe su tu. Ono što ovdje pokušavamo učiniti jest vidjeti na koji način možemo doprinijeti uravnoteženom pristupu koji bi omogućio da se ovaj članak provodi na pravedan način. Osnovna ideja je zapravo pogledati što e, odbor za regionalni razvoj može učiniti u kontekstu europskog semestra, da vidimo koju ulogu mi igramo kada se radi o provedbi makroekonomske uvjetovanosti. To je ono na što želim skrenuti posebnu pozornost. Hvala vam još jednom na svim iznesenim napomenama. Želio bih se vratiti samo na jednu temu koju sam spomenuo u svojim uvodnim napomenama. Radi se o nečemu što mi se čini prilično važnim. Naravno, kad se govori o investicijama, o fondovima, o tome što mogu iskoristiti regionalne i lokalne vlasti, kad se govori o provedbi makroekonomske uvjetovanosti. Mora se imati na umu koliko se dobro upravlja cijelim procesom sa središnje razine. I moramo imati na umu da zapravo lokalne i regionalne vlasti moraju biti svjesne činjenice da svoje makroekonomske ciljeve možda nisu uspjele ostvariti zbog određenih nedostataka koji su tu postojali. Lokalne i regionalne vlasti zapravo se mogu naći na udaru zato što središnje vlasti nisu ispunile uvjete kako su definirani. Ono što dakle trebamo učiniti jeste razmotriti na koji način možemo izbjeći da se E, lokalne vlasti na neki način kažnjava. Netko je zapravo o tome već govorio. E, takav e, način djelovanja bi zapravo pogoršao situaciju s ekonomskog gledišta. Jednostavno bi doveo do dodatne erozije uvjeta koji su i onako već prilično loši. Mislim da trebamo imati dobro uravnoteženo izvješće, izvješće u kojem jasno stoji da ne dovodimo u pitanje same odredbe iz članka, ne moramo ponovno prolaziti kroz raspravu koja je već održana. Nije to svrha. Bit cijele priče jest pogledati na koji način Europski parlament može učiniti sve što je u njegovoj moći da se načelo e, uvjetovanosti primjenjuje pošteno, pravedno. Dakle, e, temeljem onoga što su rekli izvjestitelji u Sjeni i komisija, možemo vidjeti da postoji dobra volja da se toj vrlo važnoj temi obrati dužna pozornost. I ja mislim da u duhu dogovora, u duhu konsenzusa trebamo raditi i dalje. Naime, želimo se pobrinuti da od ovog trenutka pa do završnog glasovanja održimo taj konsenzus. Prije nego što se e, zapravo dokument pošalje izvjestiteljima u sjeni, ja ću vam i pokazati E, prvi nacrt kako bismo eventualno mogli izgladiti e, sve nedostatke koje eventualno postoje. Hvala. Hvala vam na ovoj vrlo plodonosnoj raspravi. Mislim da smo s ovime zapravo finalizirali naš dnevni red što se tiče ovog prijepodnevnog dijela. Hvala vam lijepa. Sada ćemo nastaviti sa sastankom koordinatora. Ljubazno molim koordinatore da ostanu u prostoriji kako bismo održali zatvoreni sastanak koordinatora. Ostali kolege mm, su sada slobodni, vidimo se ponovno u 15 sati.